Dakle, treba naučiti jezik predsjedavajućeg. Ali bitno je da imamo i manje tekstova kojima treba glasovati. Kao prvo, ako sam bio pristren, onda vas molim da mi stavite napir, na papir što konkretno mislite. I ja sam spreman se o tome s vama E, razmijeniti. Moja reakcija je bila alergična zato što sam čuo riječi poput besramno je, sramota, komplotna blesmislica. To je jednostavno e, način izražavanja koji smatram neparlamentarnim i nepriličnim pa i netočnim. Mi smo ranije imali više vremena za javljanje u raspravi i za glasovanje. Mi smo zasjedali do petka ujutro i mislim da je to e, učinkovitije. Ne možemo tražiti više vremena za e, izjave, a onda stalno e, nekako tvrditi da smo previše ovdje. Mi u Briselu manje glasujemo nego ovdje. No time bih završio raspravu i dao bih priliku kolegama da obrazlože glasovanje. Najprije o, o izvješću Fernandez Depre započet će kolega Pospišil. Hvala kao prvo gospodine predsjedniče. Moram reći da ste zaista vrlo učinkovito predsjedavali. Ja sam glasovao za ovaj proračun koji je povećan za 10 milijardi eura. Možda bih trebao